EKR je podnio popis e, izlasanstva i to je ušlo u današnji zapisnik. Ako nema drugih primjedbi, onda ćemo zapisnik